Imamo i odbor e, za socijalna pitanja i odbor regija e, koji će onda ojačati važnost e, koja je povezana s regijama. I to je Europska unija građana, ali Europska unija regija. Mi smo uspjeli poboljšati i upravljanje tim instrumentom tako što smo pomogli da se izbjegnu mogući sukobi interesa. Ako neko ulaže 70% u Europske investicijske u banku, onda imamo, mi to želimo povećati na 100%. Hvala lijepa. Ne vidim ovdje drugog izvjestitelja, gospodina Gualtierija. On nije u vječnici, pa ću dati riječ gospođi Bjenkovski u ime Europske komisije. Dragi zastupnici, današnja rasprava o programu InvestEU na posljednjem plenarnom zasjedanju je simbolična e, od e, potporu koju je ovaj dom dao komisiji u potpori ulaganjima tijekom cijelog saziva. Zato u ime komisije želim zahvaliti na vašoj potpori. Ovaj parcijalni sporazum koji ste s postigli o InvestEU u rekordnom vremenu omogućit će pripremni, e, da se pripremni rad ubrza. To će osigurati osigurati e, promptnu provedbu prvoga dana sljedećeg VFO-a i omogućiti nastavak potpore ulaganjima. InvestEU će pojednostaviti naše e, financijske instrumente i pod jednim jamstvom, jednim pravilnikom i brendom će se brinuti za sektore koji e, imaju nedostatke vezane za ulaganja digitalizacija, e, socijalna pitanja, energetska učinkovitost, gradski promet, to su samo neka od e, područja koja teško e, pristupaju financijama na tržištu. Jamstvo EU Invest će pomoći takvo, takvo financiranje za javno dobro. Kako bi postigli ciljeve, fond će podržavati savjetodavni centar i E, komisija želi to naglasiti, ali i želi reći da su suzakonodavci prihvatili prijedlog za otvaranje pristupa e, proračunskom jamstvu. E, strateška uloga banke je sada uključena u uredbu i bolje priznata, a drugi dionici kao međunarodne financijske institucije EBRD ili banka Vijeća Europe, ali i nacionalne razvojne banke ili institucije će imati mogućnost da postanu provedbeni partneri. To će omogućiti da iskoristimo e, svu, e, svu ekspertizu koja je na raspolaganje na komplementaran način kako bi to proširili zemljopisno i e, uzeli u obzir lokalne potrebe. Provedba ovog programa će dovesti te dionike zajedno i omogućit će im da uspostave sustav, ali i da iskoriste priliku da e, prihvate vlasništvo tog programa. To će rezultirati e, zajednicom snažnih e, dugoročnih ulagatelja koji će podržati ciljeve Europske unije. Tijekom pregovora parlament je imao ključnu ulogu zadržavanja usredotočenosti na ovaj instrument i na jačanje odgovornosti i transparentnosti i e, u e, povećanju ambicija vezano za ciljeve za klimu. Komisija smatra da sve to pojačava ovaj instrument e, InvestEU. Želim zahvaliti na velikim naporima izvjestitelja, izvjestitelja u sjeni i svih odbora koji su radili kako bi u vrlo ambiciozno vrijeme postigli sporazum prije iz, europskih izbora. Također bih željela iskoristiti ovu priliku da zahvalim rumunjskom predsjedništvu na, njihovom na njihovoj posvećenosti i trudu. Hvala lijepa. Hvala lijepa, gospođo povjerenice. A sada u ime Odbora za regionalnog razvoja, gospođa Gentile. Evo, gospođa Gentile, izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Mi dakle Evropljanima e, dajemo paradigmu e, Europe koja se već mijenja. Na putu nova Europa se proširila i e, udaljila od obale teške štednje. A to je rezultat rada svih ovih godina. To je Europa osoba koji raste u obzorju podrživosti. E, Invest EU e, podupire inovativna poduzeća, mala i srednja poduzeća. Također podupire kružno gospodarstvo i očuvanje okoliša. Invest EU je škola e, i fakultet za nove kompetencije. E, investiju je e, lijek, e, bolnica, također podržava socijalno gospodarstvo kako bi zaštitila najranjivije osobe. Investiju je novi popularni instrument koji poboljšava živote na područjima. Dakle, to je borba protiv siromaštva. Hvala lijepa. Sada bih dao riječ gospodinu Gualtieriju, drugom izvjestitelju. Hvala lijepa, gospodine predsjedatelju. Zaista mi je zadovoljstvo predstaviti ovoj vječnici rezultate dugog e, rada intenzivnih pregovora koji su doveli do pozitivnih rezultata. Želim zahvaliti mom e, su izvjestitelju Jose Manuel Fernandesu, e, svim izvjestiteljima u sjeni i svima koji su doprinijeli da se donese ovaj tekst s kojim nastavljamo jedan put s kojim smo počeli prije pet godina sa financijskom krizom, politikom štednjom što je dovelo do pada u ulaganja privatnih i javnih u cijeloj Europskoj uniji i jedan od naših prioriteta je bio da pokrenemo ponovno ulaganja i više ulaganja kao uvjet za rast i zapošljavanje. Zahvaljujući fleksibilnom tumačenju pakta o stabilnosti, a nove investicije kao Europski fond za strateška ulaganja je e, ispravio e, gospodarsku politiku. Međutim, novi, novi nedostaci u ulaganjima su se otvorili e, u nekim sektorima vezanim za e, inovacije, materijalne infrastrukture i klimatske promjene. Radi se o odlučnim izazovima s kojima se moramo suočiti pomoću programa InvestEU. Osim što jačava potporu za mala, srednja poduzeća, istraživanje, inovacije i i održive infrastrukture, ovaj program će se suočiti i sa nedostacima socijalne infrastrukture. E, tako da ćemo e, e, provesti projekte u području obrazovanja i socijalne politike i zdravlja. Sporazum sa vijećem poboljšava tekst komisije E, kao prvo smo ustanovili da, e, da trošak jamstva za e, one koji promiču ulaganja mora biti povećan, povezan za rizične, rizična ulaganja i da će povoljniji uvjeti biti primijenjeni za poboljšanje platforma za ulaganja i za podržavanje ulaganja i ohrabriti intervencije u onim sektorima gdje postoji veća potreba za ulaganjima. Drugo, iako prihvaćamo da postoji e, središnja uloga Europske investicijske banke, mi smo valorizirali važnu, e, važnu ulogu nacionalnih razvojnih banaka u e, financiranju ulagačkih projekata. Te nacionalne banke će imati izravni pristup europskom jamstvu što će osigurati veću fleksibilnost i veću mogućnost financiranja projekata koji i za stvaranje novih radnih mjesta. I na kraju mi smo utvrdili da države članice će imati ne samo mogućnost e, da dio svojih resursa e, za politiku, za kohezijsku politiku uključe u Invest EU, u nacionalni odjeljak, nego će moći doprinijeti sa dodatnim sredstvima koje se smatraju one-off e, e, doprinosima i ne e, uključuju se u, strukturalni deficit. Dakle, tekst koji ćemo sutra donijeti je vrlo uravnotežen tekst, uključujući i važan dio koji zahtjeva barem 55% ulaganja u prozoru održivih infrastruktura koje će doprinijeti da se postignu ciljevi Pariškog sporazuma. Ono što je temeljno je jedan e, okvir sigurnosti sredstava i zato će naš angažman u sljedećem e, sazivu biti da e, pregovaramo o višegodišnjem financijskom okviru koji će biti na visini ovoga projekta, ambicija InvestEU i potrebe da imamo jedan snažan europski proračun. Znamo da će InvestEU biti važan odjeljak, ali ne dovoljan jer za sljedeći saziv će to biti naš politički prioritet. Realizirati jedan izvrstan program ulaganja s kojim ćemo održati konverziju i e, ekološku konverziju gospodarstva, e, socijalnu e, održivost i rast zapošljavanja. Hvala. Hvala lijepa. Sada dajem riječ gospodinu Karasu u ime EPP-a. Gospodine predsjedavajući, povjerenice, izvjestitelji, dopustite da vam zahvalim na ovome na ovoj borbi za ulaganje. Dakle, Na početku ovog e, saziva smo e, na temelju Junckerovog plana pokrenuli prvu inicijativu koju smo dodatno poboljšali pomoću FC2 i produljili do 2020. Zatim smo se osvrnuli na susjedstvo prije svega prema Africi i sada tamo inicijativom InvestEU otvaramo novo poglavlje do 2027. 1200 milijardi eura novih ulaganja smo na taj način pogurali. 945 tisuća malih i srednjih poduzeća smo time pružili podršku i 400 milijardi eura je do sada mobilizirano 1,4 milijuna novih radnih mjesta je stvoreno i ovim programom InvestEU povećavamo učinkovitost birokracije u i 14 financijskih instrumenata i objedinjujemo ih, objedinjujemo ih. Osim toga, pojačali smo borbu za ostvarenje klimatskih ciljeva, naime oni iznose 55% svih ulaganja. Osim toga, poboljšavamo prije svega e, situaciju malih projekata. Zatim e, također tu su i e, izravna sredstva koje se koriste. Isto tako mi osiguravamo političku neovisnost i transparentnost ulaganja i odluka o ulaganjima. No ovaj program nije kraj. To je četvrti stupac kada je riječ o jačanju institucija u interesu Europe, u interesu rasta, zapošljavanja i nadamo se da će se u novom sazivu ovaj put nastaviti. Hvala. A sada gospodin Glanec Maurin ima na jednu minutu riječ. Izvolite. Gospodine predsjedniče, gospođo povjerenice, dragi kolege i kolegice i gospodo izvjestitelji ovaj e, e, djelomični sporazum o programu Invest EU unutar e, vfoa za 21. do 27. je vrlo pozitivan. Mi, mi ćemo povećati sredstva u svjetlu uspjeha prijašnjeg programa imat ćemo održivi razvoj e, u Europskoj uniji. To će e, dozvoliti financiranje lokalnih projekata u istraživanju, inovacijama. E, biti će to potpora za mala i srednja poduzeća, ali će to uvesti i jamstva koje će dati i etički trajni karakter ovom programu to je ključni partnerstvo između Europske investicijske banke i e, nacionalnih banaka za razne projekte. E, mi se naravno pri tome pridržavamo pariških ciljeva. E, što se tiče onoga što je upravo govorio izvjestitelj Fernandez, E, to upućuje na to da danas možemo ulagati e, u socijalne kompetencije. E, to važi i za kulturni i kreativni sektor. Imamo uske veze između javnih ulaganja i kulture. Europa se e, također okrenula ženama i muškarcima Europe. To je Europa kulture. To nije samo jedan e, financijski instrument, e, jer ovim programom mi pratimo sve promjene paradigmi u Europskoj uniji. Europa danas se mora izgraditi e, na progresivan način. To je Europa koja se mora obraćati našim sugrađanima. Moramo e, se e, pridržavati naših ambicioznih planova. Gospodin Paket ima riječ. Puno hvala. Pomoću ovog programa možemo ulagati u inovativne i održive projekte. 40 milijardi eura dolazi iz europskih jamstava, a 56 milijardi eura je na taj način otišlo u one sektore kojima je to najpotrebnije. Na taj način podupiremo europska poduzeća, oni mogu tako razvijati inovativne, neovisne proizvode, a bez da su pri tome ovisni o velikim europskim financijerima. Ovim programom će se svi postojeći instrumenti objediniti unutar jednog programa, pojednostavit će se strukture i na taj način se fokus stavlja na nacionalne banke. Dakle, naša e, flamansko E, tako sad recimo u, kod nas e, tako možemo sami provoditi projekte i mislim da ćemo na taj način doista potaknuti promjene. Dakle, Invest EU, e, to je svakako nešto što moramo poduprijeti. Ovo je zadnje plenarno zasjedanje i ovo je doista divan kraj jednog napetog političkog perioda. Puno hvala. A sada u ime Aldea gospodin Virink, gospođa Virink, izvolite. Puno hvala gospodine predsjedavajući, povjereniče, uvaženi kolege. Investe uče naslijediti e, prethodni program igrat će vrlo važnu ulogu i e, lekcija koju smo naučili iz krize 2008. jest e, da stabilno gospodarstvo E, treba ulaganja. Dakle, imamo 650 milijardi eura novih ulaganja zahvaljujući ovom programu i to je obećanje za budućnost. Prije svega kada govorimo o inovacijama, istraživanju, digitalizaciji. Dakle, ulaganja u ovim područjima će dovesti do toga da naša Unija idućih nekoliko godina bude posebno atraktivna diljem svijeta ulagačima, poduzećima, kreativcima, ali i radnoj snazi. Uvaženi kolege, zajedno mi sada moramo e, okončati razlike koje postoje među investicijama. Hvala, a sada u ime guje gospodin Papadimulis. Hvala gospodine predsjedavajući. Ovaj prijedlog dvaju su izvjestitelja je poboljšan. On je bolji nego izvorni prijedlog, originalni prijedlog Europske komisije. No nije upravo ono što nam treba. Nama trebaju e, treba više ulaganja i istovremeno treba nam jedan program od strane Europske komisije. I e, sve to je još nekako nedorečeno jer još uvijek nemamo višegodišnji financijski okvir jer e, na vijeću se vrši pritisak kako bi sredstva koje je predložila Europska komisija e, bila skraćena umjesto da se e, povećaju kao što mi to tražimo i kao su izvjestitelj, izvjestitelj u sjeni za GUE. Ja sam svojim amandmanima e, pridonjao da se poboljša prijedlog Europske komisije, da se smanji birokracija, da je bolja geografska pokrivenost, da je e, bolje uključenost e, malih srednjih poduzeća i banaka za razvoj. I isto tako potrebno nam je više sredstava kako bi se borili protiv klimatskih promjena no mislim da je i dalje potrebno da budemo ambiciozniji kada predlažemo nove mjere i zato ćemo mi u tom duhu podnijeti nove amandmane. Puno hvala. Hvala. A sada gospodin Sole na minutu. Hvala predsjedniče, povjerenice. Za nas, e, Evropsku uniju, ovo mora biti instrument za održivu ekonomiju. E, slavimo e, povećanje ciljeva za e, zaštitu okoliša i u borbu protiv klimatskih promjena. očekujemo da Invest Europe E, se drži e, načela održivih ulaganja. Ovaj je parlament e, jasno rekao da neka ulaganja ne mogu biti održava. Moramo naći političku volju da potičemo financijski sektor da financira projekte koji predstavljaju tranziciju prema zelenoj ekonomiji Protivimo se e, e, da Invest EU financira obrambene projekte. Moramo se brinuti za socijalne aspekte koji zahtijevaju našu pažnju. Ja pozdravljam veće sudjelovanje e, regionalnih vlasti jer će to biti onda ciljaniji projekti E, koji će odgovarati potrebama lokalnog tržišta. I na kraju zahvaljujem izvjestiteljima na odlično obavljenom poslu. Hvala. Hvala lijepa za EFDD. Gospodin Arnat ima dvije minute. Hvala lijepa predsjedniče. Ovo će biti posljednji puta da govorim u Europskom parlamentu. Neću se kandidirati. E, u mi smo e, e, evo e, obavili svoj mandat. Ostao sam vjeran svojem mandatu. U 2016. smo dobili Brexit, a u 2017. smo to četiri puta potvrdili. To je britanski narod potvrdio. E, su, e, iracionalno je da sada diskutiramo o Invest EU 40 milijardi za ovo e, i nekoliko milijardi za tehničku stranu, a ne znamo da li će Ujedinjena kraljevina biti dijelom sljedećeg BFO-a. To se ne može jamčiti 29. E, e, ožujak, onda su dalje pomicani rokovi. I e, ja krivim za to britansku vladu. Britanski narod je četiri puta rekao da trebamo napustiti Europsku uniju. Sad čekamo da se to napravi i pet puta. Za, za

E, mm, mm, Zahvaljujem. Gospođa Beresima riječ. Gospodine predsjedniče, gospođo povjerenice, usvajanje ovog teksta za stvaranje programa InvestEU je e, rezultat onog što je radila komisija pod pritiskom socijalista i demokrata za buduće financiranje Europske unije. VEVO za 2021. za 2027. treba biti pozdravljen. E, to će nam dozvoliti da imamo bolju ravnotežu, imali, imat ćemo jedan savjetodavni odbor imat ćemo mnoge partnere u ovoj programu i imamo e, e, i e, imat ćemo jednog nezavisnog stručnjaka kojeg će imenovati Europski parlament. Moramo naročito paziti na ekološke i socijalne ciljeve. Pitanje održivih infrastrukture je naročito važno a također i e, kreativna i kulturna industrija. E, moramo biti ambiciozni na području okoliša. 40% e, troškova mora biti posvećeno ozelenjavaju Europska investicijska banka je postala privilegirani partner u cjelokupnom financiranju. Pri tome trebamo naročito paziti na prava ovog parlamenta. Gospođa Mec ima jednu minutu. Gospodine predsjednište, InvestEU koji je cilja naročito na mala i srednja poduzeća ide u dobrom smjeru. Jamčiti jasne ciljeve u borbi protiv klimatskih promjena, povećanja e, sredstava za konzultativne usluge i geografska distribucija E, moramo e, imati klimatske ciljeve na umu pri odobravanju svih e, projekata. Međutim, još se uvijek planira investiranje u obranu, a to je za žaljenje kao i u fosilnu energiju ako ne želite da Evropska unija podržava projekte koji su suprotni e, e, interesima okoliša, onda to morate zabraniti. Gospodin Pospišil ima riječ, izvolite. Zahvaljujem se što ste mi dali riječ. Moji su kolege i kolegice rekli već mnogo o InvestEU. E, program potpuno podržavam. To je vrlo važan projekt. E, iskustvo sa FCM pokazuje e, da takovi poticaji imaju smisao i da je važno fokusirati se na ona područja E, gdje je teško naći komercijalno financiranje. E, nadam se da će se projekt fokusirati na mala i srednja poduzeća, na e, suzbijanje klimatskih promjena, na istraživanje i razvoj. Mislim da u budućnosti ovaj projekt može doprinijeti europskom gospodarstvu E, e, zahvaljujući efektu umnožavanja kao i garancijama za privatne kredite. EFSI je e, vrlo, mislim da se on pokazao dobrim programom, izvukli smo mnoge lekcije i na taj ćemo način e, poboljšati naše e, buduće projekte. Nadam se da će e, u budućem sazivu sve ovo se moći finalizirati. Hvala lijepa. Gospodin Fernandez ima jednu minutu. Puno hvala gospodine predsjedavajući, gospođo povjerenice. Prije pet godina socijalisti su se predstavili na europskim izborima i zatražili su da treba stati na kraj politici štednje, da treba pojačati potražnju kako bi se okončala kriza. Mi se zahvaljujemo na potpori Europske komisije i na potpori svih ostalih e, klubova. E, mislim da je njihova potpora bila vrlo važna kada je riječ o Junkerovom planu i borbi protiv krize. Vrlo je važno da sada znamo da činimo vrlo važan korak kako bi utemeljili stalni instrument, jer ovaj Invest EU će poticati stalno daljnja nova ulaganja u Europskoj uniji i to je vrlo važno kako ne bi došlo do stagnacije. No, ne smijemo zaboraviti da Junckerov plan je donešen kako bi se vodila anticiklična politika protiv recesije i da je Europi upravo takva politika potrebna. Hvala. Hvala, a sada gospodin Buda na minutu, izvolite. Hvala gospodine predsjedavajući. Dopustite da se zahvalim izvjestiteljima. Investe EU je glavna politika Europske unije, a cilj je investicije, postići investicije koj, za koje se e, jamči e, koje će dovesti do veće sigurnosti za ulagače i iz toga proizlazi nešto jednostavno, a to je bolji život za europske građane na način da se postižu ciljevi konvergencije, stvara se veća konkurentnost, potiču se inovacija i digitalizacija, a na temelju dosadašnjeg iskustva možemo reći da pri odabiru projekta koji su se financirali kroz Invest EU e, postigla bolja geografska preraspodjela, ali nju je potrebno još dodatno poboljšati kako ne bi bilo velikih razlika među različitih regija. Srednja i mala poduzeća su vrlo važna jer oni su teško suočeni sa vrlo složenim postupcima kako bi povukli sredstva. Dakle, Invest EU te postupke mora pojednostaviti, a isto tako mora i i smanjiti birokraciju koja postoji na europskoj razini. Istovremeno moramo povećati atraktivnost malih i lokalnih projekata kako bi koristili sva sredstva i e, poticali stvaranje klastera kako bi se inovativni proizvodi na taj način mogli proizvoditi koji bi imali i međunarodnu i međunarodni značaj. Dakle, tijela također moraju imati pristupa takvim mogućnostima financiranja koja potiču kreativnu industriju. Puno hvala. Hvala se gospodin Rubih. Puno hvala gospodine predsjedavajući. Želim se zahvaliti gospodinu Karlsu što je sada nakon toliko godina on poduprijao ovu politiku poticanja malih i srednjih poduzeća jer tu se radi o strateški važnoj odluci za stanovništvo, stvara se blagostanje. Ja e, pratim što se događa već skoro 25 godina i još se sjećam kako je izgledao višegodišnji program za mala i srednja poduzeća od 2001. do 2005. Tada smo imali 450 milijuna na raspolaganju i e, bilo je puno programa gdje sam ja također vodio pregovore od 2007. do 2013. Pa tu smo onda potaknuli program za poduzetnike sa preko 2 milijarde eura, a na koncu je e, smo e, uz pomoć EFSI-a E, još dodatnih 5 milijardi dobili. Dakle, vidimo da ova politika poticanja malih i srednjih poduzeća, da se ona shvaća ozbiljno. Isto tako vidimo da se 55% tog iznosa također troši na klimatska ulaganja i e, u okviru obzora 35%. Dakle, to je vrlo napredna politika i time e, mi na međunarodnoj razini preuzimamo ulogu predvodnika. Želim se zahvaliti povjerenici Bijankovskoj, ali znam da nije lako iznaći e, potporu za mala i srednja poduzeća, ali znamo koliko je to važno. Puno hvala i želim vam svako dobro. Hvala. A sada slijedi spontano javljanje za riječ. A samo se gospodin Marijas javio. Izvolite. Hvala lijepa. Investiju teoretski može donijeti plodove, stvarati radna mjesta, poticati vještine i tako dalje. Zato ne smijemo ponavljati e, greške Junkerova plana E, iskustvo EFSI-a, naročito u Grčkoj, je pokazalo e, da e, je većina novca otišla multinacionalnim kompanijama. U stvari mi smo financirali multinacionalne kompanije, recimo Fraport koji je trebao investirati u Grčkoj u programima privatizacije E, e, jedna njemačka kompanija je sada posudila 280 milijuna od investicijske banke. To nisu investicije koje potiču rast na lokalnoj i regionalnoj ragis. To je privatizacija koju financira Evropska unija. Mi trebamo stvarni invest EU koji će dati dodanu vrijednost. Hvala lijepa. A sada dajem riječ povjerenici Bjenkovskovi. Hvala lijepa na ovoj raspravi. Hvala na pozitivnim komentarima o programu. E, u zaključku bih rekla da imamo veliku podršku za program Invest EU mm, e, zabilježila sam i, i velika očekivanja i preporuke za ovaj program. Ja ću e, e, uvjeravam vas da će to ući u sve naše e, programe i zahvaljujem još jednom na podršci kao i izvjestiteljima. Hvala povjerenice. I na kraju gospodin Jose Manuel Fernandez. Izvolite, imate riječ. E, investicije u javnom sektoru su vrlo važne, a također su neophodne i privatna ulaganja. Privatne inicijative i jačanje konkurentnosti Europske unije, poticanje novih poduzeća, start-upova, poduzetništvo to je način e, e, povišavanja plaća u javnom i privatnom sektoru. E, u javnom sektoru je važno da i nacionalne vlade odigraju svoju ulogu. Nažalost, u Portugalu za sada E, za sada vlada e, nije e, ništa ulagala, a Junckerov plan kao i InvestEU se može iskoristiti za privatni kao i za javni sektor. Svi moraju odigrati svoju ulogu Europski parlament će mobilizirati 700 e, milijuna eura. Želimo geografsku distribuciju i jačanje savjetodavne uloge za ulaganja. E, e, međutim, moramo imati i nacionalna čvorišta i platforme za podršku ulagateljima kao što je potrebno i osnivanje regionalnih čvorišta. E, na taj način možemo e, osigurati apsorpciju sredstava iz investiju, e, bolja ulaganja, više radnih i bolje radnih, bolja radna mjesta, inkluzivnije ulaganje. Hvala lijepa. Ovime, ovime zaključujemo e, raspravu. E, to je e, moja zadnja rasprava. Zahvaljujem svima na suradnji. Glasanje će biti sutra i, i sljedeća sesija se održava sutra od 9 do 14 sati. Dnevni red imate na internetskim stranicama Eh, Europskog parlamenta. Poštovani predsjedniče, dopustite da se i vama zahvalim. Eh, vi ste odlično izvršavali funkciju predsjedavajućeg. Puno hvala i svako dobro. Hvala i nadam se da ćemo se susresti i u nekim drugim prilikama, možda u nekoj privatnoj prilici ili u možda vašoj lijepoj domovini. Puno hvala